pogodbe za Grčku. Riječ je o izjavi komisije. E, s nama je u ime komisije povjerenik Moskovisi. Izvolite, imate riječ. Merci, madame. Hvala lijepo, predsjedateljice dame i gospodo zastupnici. Sretan sam što sam danas ovdje s vama kako bih e, s vama razgovarao, debatirao o najnovijim razvojima vezanim za e, program gospodarske prilagodbe za Grčku i to nakon sastanka Euroskupine jučer, a moram reći da je to bio jako dobar sastanak. Možda čak i najbolji koji smo imali o tom pitanju koje je doista od e, ključne važnosti za europodručje. Kada sam posljednji put bio ovdje da vam govorim o Grčkoj, ja sam insistirao na realizaciji koja se već e, dogodila vezano za e, rekapitalizaciju četiri grčkih banaka. Govorio sam o reformi sustava PDV-a to je jako važno, ima stratešku ulogu kada je riječ o rješavanju loših kredita. Govorio sam također i o parametrima za fond za privatizaciju i u, tom smislu ostvarili smo napredak. No unatoč tome još imamo jako puno izazova, a tu su strukturalne reforme i one su potrebne kako bismo zaključili prvu reviziju programa. Dakle, prva etapa je postignuta i prešli smo je u nedjelju e, sa usvajanjem vrlo važnih zakona u Grčkoj. To su zakoni kojima se reformira mirovinski sustav u Grčkoj. A to, to su i e, zakoni koji se bave dohodcima. Dakle, samo ove dvije mjere, dakle, samo ove dvije reforme će imati značajan proračunski učinak, e, budući da predstavljaju otprilike 2% grčkog BDP-a. Dakle, imat ćemo jedan sustav koji je solidniji, koji je održiviji, koji je e, bolji. I zahvaljujući ovim reformama, svi mirovinski fondovi za sve umirovljenike bit će na neki način objedinjeni i to će E, e, reforme su i, i pravedne budući da će od njih biti pošteđeni oni, koji imaju najmanje imoćni. Dakle, ove reforme su rezultat više mjeseci vrlo intenzivnih razgovora koje smo vodili i rezultat su također grčkih napora, napora grčkih vlasti. Naravno, sve je to bilo u uskoj suradnji s komisijom i ja ovdje Također pozdravljam, također moram spomenuti i druge šefove institucija kao što je Europska središnja banka, Europski mehanizam za stabilnost, Međunarodni monetarni fond. Dakle, to su žene i muškarci koji se doista ne štede, koji rade 24 sata na dan kako bi riješili ovo pitanje ponekad i u vrlo teškim, teškim uvjetima. Dakle, sve institucije rade zajedno. Dakle, sve ove reforme su dio jednog paketa mjera, vrlo važnih, koji uključuju i ostvaranje e, jedne e, nezavisne agencije, zatim e, mehanizma za rješavanje loših kredita i mehanizma koji će uključiti parametre za novi privatizacijski fond. Naravno, tu su i prioritetne, prioritetne aktivnosti, a to je donošenje zakonodavstva. Ono što mi zapravo zahtijevamo jest sljedeće. Mi zapravo znamo da će ove mjere e, doprinijeti e, pokretanju grčka ekonomije. To je ono što zapravo i želimo. Naš je cilj, konačni cilj je da grčka ekonomija bude zdravija, da javne financije budu solidnije, e, te da, konkurentnost, da se konkurentnost vrati u Grčku, te da se vrati također i rast u Grčkoj, a da investitori imaju povjerenje u Grčku, to jest da se ponovno vrati strani kapital u Grčko. E, I e, posljednja stvar koju sam htio reći jest da će Rekao sam prošli tjedan da će rast biti pozitivni u drugoj polovici ove godine i predviđanja su od 2,7% za Grčku, e, naravno e, pod uvjetom e, da se navedene reforme provedu. Zato je izrazito važno da se ove jako važne reforme zaključe. Dakle, veliki rezultat našeg jučerašnjeg sastanka je to što smo rekli da pregovorima o reformi, dakle, došli smo do jednog sporazuma, iako ostaje još nekoliko detalja koja treba riješiti i na taj način će grčka ekonomija moći krenuti u jednu bolju budućnost i ponovno bilježiti rast. Zatim smo također jučer i prošli tjedan razgovarali o potrebi da se pronađe dogovor e, za e, mehanizam e, mehanizam mjera za nepredviđene situacije. Možda ste nešto o tome više čuli zahvaljujući radu radne skupine takozvane euro working group dakle taj mehanizam uključuje kriterije koje smo prije dva tjedna o kojima smo razgovarali a koji će biti, koji će biti vjerodostojni koji će uključivati zakonske mjere i tako dalje što zapravo želimo postići želimo želimo postići e, da e, imamo e, primarni višak, proračunski višak od 3,5% BDP-a do 2018. godine. Dakle, to nam je cilj. Komisija sa svim članovima Euroskupine smatra da je jako važno da jedan mehanizam u ovom smislu postoji kako bi uvjerio sve partnere u kredibilitet svih mjera koje su poduzete i koje će se poduzimati. E, naime, ukoliko se e, taj višak ne ostvari, e, taj mehanizam, mehanizam za nepredviđene situacije bi osigurao da se poduzmu mjere koje će u konačnici dovesti do tih 3,5%. Dakle, razgovarali smo jučer o paketu reforma koje su, koje su važne da bi se postigli, postigli važni ciljevi. Razgovarali smo također o mehanizmu za nepredviđene situacije. Radimo na tome. Dakle, današnja poruka je vrlo jasna. Grčka je sa svojim partnerima već prošla jedan jako važan dio e, puta i to od prošlogodišnjeg kolovoza, ali naravno još uvijek nismo došli do cilja. Krenuli smo prošlog kolovoza, ali cilj još uvijek nije tu. Što učiniti da bismo došli do cilja? E, prije svega važno je da mjere budu e, izglasane u sljedećim tjedanima, To je jako važno da bismo zaključili reviziju programa gospodarske prilagodbe. Također se predviđa da europski mehanizam e, za stabilnost dade e, veća sredstva e, za plaćanje za, kako bi omogućili plaćanje državi dugova vjerovnicima i naravno treba uzeti u obzir i fiskalne mjere. Kao što je jučer Klaus Linding rekao, situacija sa likvidnošću postaje napeta i zato je potrebno naći rješenje. Što se napokon tiče trećeg paketa, a tu se postavlja i pitanje duga. Naime, to je e, pitanje i za države članice i europski mehanizam za stabilnost. Ali moram reći da je Europska komisija u potpunosti zadovoljena e, izjavom koja je e, jučer donesena. Gospodin Disselblom je govorio o tome kako kratkoročno e, rješavati e, dug do 2018. godine a da se ne mijenja program. Zatim srednjeročno nakon 2018. godine vidjet ćemo koje će eventualno dodatne mjere biti potrebne, a dugoročno, dakle nakon nekoliko desetaka godina trebamo vidjeti koje bismo tehnike mogli usvojiti kako bismo upravljali tim dugom, odnosno kako bi Grčka mogla upravljati tim dugom. Dakle, održivost grčkog duga je ključni element sporazuma koji je postignut i ja sam jako zadovoljan što smo po prvi puta u euroskupini vodili vrlo otvorenu raspravu i vrlo konstruktivnu raspravu o ovom pitanju. Komisija je spremna doprinijeti na tehničkom planu ovoj raspravi u budućnosti. Kao što je dogovoreno, Jučer su ekipe institucija i grčkih vlasti radile vrlo intenzivno, dogovorile su se da će intenzivno raditi u narednim danima kako bi sklopile sporazum. Jako sam e, zadovoljan e, što smo e, što ćemo vrlo vjerojatno donijeti pozitivne odluke 24. svibnja tijekom sljedećeg sastanka. Dakle, moguće je da ćemo otvoriti put prema davanju dodatnih sredstava za program, a isto tako se približavamo mogućnosti olakšavanja duga, odnosno otpusta duga. Ali gospodin Disablum je jučer rekao da su to dva puta koje su odvojena i koje nužno ne idu jedna paralelno jedno s drugim. Mi smo tu kako bismo pomogli grčkim vlastima da finaliziraju svoje obveze i ja vam zadajem sastanak nakon 24. svibnja i nadam se da će ovaj globalni sporazum koji konkretizira put kojim će ići reforme i koji omogućava povratak rastu i koji omogućava povratak povjerenju koji omogućava jedan koji omogućava ponovno put investicijama biti zaključen. Eto gospođo predsjedateljice, evo toliko, toliko u uvodu, nekoliko uvodnih riječi. Ja sam tu naravno da bih razgovarao s vama i da bih sudjelovao u raspravi. Dakle, pred nama je jedan put u sljedećih nekoliko mjeseci, ali kojim moramo proći, ali moram reći da iskreno nakon puno, puno zajedničkog rada dolazimo do jednog puta i krećemo jednim putem koji je dobar. Radi se o jednom putu koji smo trasirali, smatram da je on dobar i devetog i taj, sastanak koji smo imali jučer 9. svibnja doista će ostati jedan važan datum u radu naše euroskupine kada je riječ o pitanju Grčke. Mislim da smo jučer na našem sastanku pomalo doprinijeli slavlju možda to nije pravo slavlje ali ipak jednom napretku u europi. hvala lijepo gospodine e, povjereniče a dame i gospodo sada započinjemo raspravu sa klubovima zastupnika prvi je predsjednik europskih pučana e, gospodin Marfred weber. predsjednice povjereniče, uvaženi kolege. Kada danas raspravljamo o grčkoj situaciji u Grčkoj i pogledamo ovaj program, e, ljudi stoje u središtu tog programa. Ljudi koji su imali puno toga za proći, pretrpjeli puno i što oni zapravo očekuju i u Grčkoj, ali i u drugim europskim državama od ove reformske agente. Znači, e, očekivanja su da mogu živjeti u jednoj državi koja e, funkcionira, koja ubire poreze ko, i poreze koje ubire e, dobro izdaje, znači da funkcionira a nužnost reforma, e, reformiranja državnog aparata to je tema koja je bitna u cijeloj Europi. Posljedice pravosuđa u Europi treba biti poboljšana. Dame i gospodo, želja građana da, da imaju socijalnu sigurnost, mirovinu, da dugoročno i dugoročno mogu to vjerovati, da je to osigurano dugoročno, i recimo Cipras, premijer Ciprasa jasno kaže nema alternative mirovinskoj reformi. E, mirovine moraju biti strukturno reformirane kako bi se na vrijeme u skladu sa demografskim razvojem e, razvile u održivom smjeru. I u cijeloj Europi naime e, postoji želja da se riješi problem sa visokom zaduženošću zemalja ali sve zemlje sa visokom zaduženošću imaju problema sa perspektivom za budućnosti. Znači, takva stabilnost je nešto što žele građani, a građani žele i rast i ja, e, to je također rekao i povjerenik znači rast Junkerov plan je već e, isplatio prvih 18 milijardi eura i također i projekti u Grčkoj su uključeni i tamo trebaju doći investicije znači to su želje koje su spomenute i koje su sve povezane sa reformama i promjenama i želim podcrtati još da shvaćam da E, je grčka vlada također spremna na te reforme. E, dakle, ovo što sam opisao je također i reformska agenda EPP-a i naša, naš popis želja i e, sva ona pomoć koja je dana od strane Europe išla je upravo u smjeru pomoći u tim reformama. Na Irska je 2015. ostvarila višu stopu rasta od Kine. Morate se to predstaviti. Irska je imala veću stopu rasta od Kine i također Keniju e, hvala za to. A zašto od onih pet zemalja koje su dobivale pomoć, četiri su izašle iz programa, ostala je samo jedna zemlja, koja, Grčka, koja je preostala i zašto je to tako? Tu sada treba ući političke pitanje. 2014. u vrijeme Samarasa imali smo 0,7% e, rast u Grčkoj, znači 2014. a prošle godine 2015. E, pod Ciprasovom vladom Grčka imala minus od 0,2%, znači godinu, e, godinu dana prije rast, a onda sljedeću godinu već slom. Dakle, e, Cifrasova politika naškodila je Grčkoj i posljednji samorasov program koji je podnesen danas, godinu dana prije točno godinu dana značilo bi da, bi, e, da je Grčka trebala e, uštediti još jednu milijardu eura i značila bi da, da bi sada izašla iz programa. A sada raspravljamo o tome da imamo 5,4 milijarde eura koje treba uštediti u sadašnjem programu. Znači treba jasno reći, prošla godina očigledno je bila izgubljena godina za Grčku i Ciprasova vlada je naškodila grčkom e, gospodarstvu i grčkoj državi. I sami, sami Cipras nedavno rekao da je e, prilično naivno pristupio poslu premijera. Ja mogu reći naivo, naivno ponašanje nije Europa ni Grčka ne mogu se dopustiti. A želim izčito reći uz to da Cipras sada od mnogih od svojih e, e, izbornih obećanja mora odstupiti jer ih ne može ispuniti. Svega onoga što je obećano grčkom narodu. I sada treba naravno reći svim narodima u Europi nemojte vjerovati populistima koji na kraju moraju odstupiti od svojih e, reformskih problema, a onda to narod mora skupo platiti. Znači što sada učiniti? Kompromis je pred nama i e, nadam se da ćemo njima nešto uspjeti postići i za Grčku također želim samo još jednom reći ono što je rekao vođa opozicije u svom e, govoru, e, znači alternative Eh, opisao alternative eh, krivoj Ciprosovoj politici i jasan put u stabilnu ekonomiju, stabilnu Grčku i stabilni eh, proračun kako bi se Europa mogla pouzdati u Grčku, a Grčka pouzdati u solidarnost Europe. Hvala. Kolege e, plave e, kartice e, ćemo uzimati nakon prvih izjava. Sljedeći govornik je Gianni Pitella. Hvala gospođo predsjedateljice. godinu dana nakon što je izbila prva grčka kriza, ponovno se nalazimo na istom mjestu i opet raspravljamo o Grčkoj. U međuvremenu svijet se izmijenio, 23. lipnja imat ćemo važan referendum u Jedinjenoj kraljevini. Europa, Europu je napala najveća kriza nakon rata, međutim mi smo još uvijek ovdje. Još uvijek e, postoji neka vrsta remake jednog ružnog filma kojeg smo već vidjeli. E, nešto ne štima, kolege, jer e, moram reći da ovo možemo nazvati samo jedno ime to je e, neka vrsta terapije protiv grčkog naroda e, grci su e, ispunili zahtjeve iz memoranduma Eurostat, kao što je povjerenik Moskovisi rekao, prije par tjedana nam je rekao da javni, e, javni računi e, Grčke su bolji nego što je predviđeno, učinili smo mnoge reforme, ali naravno moramo biti budni i osigurati da sve bude izvedeno, posebno e, reforma pravosuđa i javne uprave. E, ja se želim nadovezati na kolegu Webera. E, mislimo da u ovom trenutku nemamo e, problem sa tenom, imamo probleme sa Međunarodnim monetarnim fondom, s ekstremistima koji zbog jedne vizije osvete žele kazniti Grčku i žele nametnuti preventivnu štednju tako da Grci tri godine unaprijed moraju provesti određene mjere i kao što je sam Međunarodni monetarni fond rekao, oni bi zapravo mogli na taj način ubiti bilo kakvo gospodarstvo u uvjetima u kojima se danas nalazi Europa, a danas bi bilo vrlo neodgovorno provocirati novu krizu. Zahvaljujem e, na radu Europske komisije i povjerenika Moskovisija jer imamo sve uvjete da pozitivno e, zatvorimo reviziju e, e, grčkog programa i da olakšamo dug za koji smo se vezali prije dvije godine. Za nas je to stvar ponosa. Mi socijaldemokrati smo uvjereni da možemo naći sporazum između strana, jedan jednaki sporazum koji bi tražio inteligentne reforme od Atene u zamjenu za e, potporu Europe. Nakon jučerašnje rasprave pali su svi alibi i svi mi moramo preuzeti svoje odgovornosti. Želim ovdje jasno zaključiti, ako MMF želi sabotirati još jednom ovaj sporazum, onda Unija u svojem jedinstvu mora imati snage da ide sama dalje. Thank you. Next Hvala lijepo, gospodin Marvijas, dvije minute. Gospodine Moskovisi, gospodine Weber, šest godina je prošlo otkad smo potpisali memorandum o razumijevanju. E, smanjenje od 25% BDP-a 40% e, stanovništva živi e, ispod linije siromaštva, smanjenje mirovina i plaća. 1,5 milijuna ljudi je nezaposleno, tisuće radnih mjesta i poduzeća je zatvoreno, a istovremeno dug u odnosu na BDP na, BDP je postigao je gotovo 200%, ali još uvijek se pretvaramo da je sve uobičajeno i tražimo daljnje mjere od 5,6 milijardi eura koje je izglasala koalicijska vlada. Daljnje mjere od šest milijardi eura koje su predviđene i automatski mehanizam za smanjenje troškova. Dakle, mi zapravo radimo ono što je činila Samarasova vlada mi nastavljamo s privatizacijom, e, sa nametanjem poreza bez ikakve kontrole. Dakle, još jedan puta imamo socijalni armagedon koji je nametnula Euroskupina, MMF, Trojka i to sve e, protiv siromašnih Grka. Mi zapravo sada imamo reprizu filma koju smo puno, kojeg smo puno puta već vidjeli. Profiti, odnosno zarada Grčke, grčkih SMP problema trebala je biti iskorištena za rast. Vi dobro znate da je dio tog duga grozan. Samo 9 milijardi od 200 milijardi koje su date Grčkoj iskorištene su za, stvarnu ekonomiju. E, sve ostalo je, završeno, je završilo u njemačkim bankama i drugim europskim bankama. Sad je dosta. Gospodine Weber, grčki narod to više ne može trpjeti i uskoro e, ćemo odgovoriti trojke na prikladan način. Gospođa Gular, dvije minute. Hvala lijepo predsjednice, hvala lijepo gospodine povjereniče što, što ste nam se pridružili. Jako mi je drago što sam čula ovo e, što ste nam prenijeli. Naime, kažete da je rasprava bila konstruktivnija u Euroskupini, kažete da je cilj pred nama. Mi smo svjesni toga, ali imamo dojam ipak da su naše rasprave rasprave insajdera, ljudi koji vide stvari iznutra, koji tehnički promatraju stvari. Istina za sve ostale, za svečke građane i ostale građane jest ta da sada već postoji šest, da sada već postoji šest godina, a, da već je prošlo šest godina da vodimo razgovore o, Grčkoj. točno šest godina je prošlo. E, šest godina otkad je Mario Monti dao izvješće o jedinstvenom tržištu. Vidimo zapravo taj manjak rasta, manjak investicija koji plan Juncker pokušava e, kompensirati je e, jako težak. Ja imam dojam da sve te rasprave daju, daju dojem da zapravo tapkamo na mjestu. E, također e, e, nismo napravili veliki napredak vezano za legitimnost institucija koje donose odluka. Jedna stvar je činiti nešto u, kada, kada, je, kada su stvari hitne, ali u dokumentima koje iznos koji donosite dovodi do toga da se dovodi do toga da, da, da se ne zapravo ne bavimo stvarima koje su jako, jako važne. Ono što me najviše e, zabrinjava e, jest sve ono što je odgođeno za 2018. godine. Zašto odgađamo do 2018. godine? Je li to u interesu Grčke ili zbog toga što će se 2018. održati izbori u Njemačkoj i u Francuskoj? Gospodin Papadimulis. Zahvaljujem. Gospodine Weber, govorili ste e, pet minuta u svom govoru da biste pet puta napali e, premijera Ciprasa. Kako bi pomogli svom e, političkom prijatelju vođi opozicije, gospodin su. Ali e, istina nije na vašoj strani. 2009. članovi stranke Nova demokracija upravo stvarili, stvorili su ovaj drug e, od 125% BDP-a, golemi deficit. I to bez obzira na ove politike koje su e, vodili u tijekom koalicijske vlade sa Pašokom, do, koje su dovele do 180% duga do sada. Dakle, Moram vam doista reći da niste uspjeli pomoći gospodinu Samarasu, a isto tako nećete pomoći i gospodinu su ovime. Gr Grci su e, glasali za svog premijera i žele gospodina Ciprasa za premijera. Jučer je bio dobar dan za Grčku, pozitivan dan. E, za Grčku u Euroskupini. Nakon mnogo godina siromaštva, nezaposlenosti e, i e, napokon smo dobili neke dobre stvari za grčke, grčki narod koji će pomoći i u politici, ali i u gospodarstvu. I sada mislim da možemo predvidjeti rast temeljem onoga što Europska komisija i gospodin govore i to će također pomoći Europskoj uniji izbjeći e, nepotrebne krize i ponavljanje krize i destabilizaciju na jugu Europe. Mi smo odgovorili na ekstravagantne i nepotrebne zahtjeve e, Međunarodnog monetarnog fonda koje smo odbili. Odbili smo njihov pozive na još e, žešću štednju i Europa je stvorila e, plan za rastrećenje duga e, Grčke, a kao odgovor i onima koji e, su pokušali izbjeći da se ispuni ovo obećanje rasterećenja Grčke. Grčka će provesti reforme koje je obećala i koje, koje je krenula. Istovremeno, Europska unija mora odigrati svoju ulogu i provesti svoj dio sporazuma, onaj dio koji se odnosi na rastričenje duga. Gospodin Lamberts, izvolite. Hvala predsjednice. Na početku eh, mandata Juncker je izlavio da je socijalna pravda podjednako važna kao i stabilnost javnih financija. Drage kolege, od početka eh, krize i eh, možda zbog tri plana pomoći Grčkoj, naime, u Grčkoj je siromaštvo eksplodiralo. Neki kažu da je to cijena koju Grčka mora platiti zbog svoje prošlosti. E, ja smatram da oni koji su profitirali, to su financijski sektor, obrana, ali i politička klasa, da dakle oni nisu ti koji će danas plaćati tu cijenu te velike odgovornosti. Dakle, kolege, shvatili ste da ne cijenim optimizam koji proizlazi navodno iz jučerašnjeg sastanka. Mi bismo trebali raspravljati o otpuštanju duga i načinima otpuštanjima duga, ali da bismo uopće počeli tu, taj raspravu imamo veliku cijenu. Potrebne su nam stvarne sigurnosti sigurnosti otpuštanja duga, a one izgledaju trenutačno smiješnim. Dakle, od 2010. godine e, trebalo bi e, e, provesti restrukturiranje međutim da bi do toga došlo grčka jednostavno mora popiti, popiti kalež štednje a tu ta štednja koju naglašavaju vjerovnici, a naime ona je jednostavno kontraproduktivna i socijalno neodrživa, to čak, i neki partneri e, smatraju. Dakle, oni koji apsolutno insistiraju da ovdje imamo Međunarodni monetarni fond zato što on zna kako upravljati krizu, dakle oni zapravo ne slušaju što kaže MMF kada kaže otpustimo e, e, dugove i ublažimo štednju. Dakle, Treba reći da oni koji insistiraju na štednji su jednostavno dosad bili na krivom putu. Imam tri minute. Dakle, treba također reći da sve što, izostaje iz zaključaka vijeća i, i euroskupine jučer su pitanja e, investicija pale su investicije za sedamdeset posto od početka krize u grčkoj i svi znaju da su kapaciteti investiranja u grčkoj nula i Junckerov plan jednostavno neće biti dovoljan da se tu popravi situacija. Onda je tu i pitanje donošenja jednog novog fiskalnog sustava. No, za to ne postoji zapravo jako puno entuzijazma. Države članice eurozone koje su mogle dati ekspertizu Grčkoj, pruživši im službenike, budući da su 50, i nešto tisuća svojih otpustili, mogli su poslati takve stručnjake u Grčkoj i pomoći im kada je riječ o ovim pitanjima. Dakle, bez promjene, značajne promjene smjera, Grčka i grčka patnja pre, e, e, e, grčka, je prepuštena sama sebi je grčka patnja niti će, će joj itko pomoći kada je riječ o pitanju izbjeglica dakle grčka Grčka, grčka će ekonomija nastaviti patiti a ovo, je, a, ovo što nudi komisija je zapravo zadnja šansa koja se grčkoj može pružiti. Hvala lijepo. Gospodin Wolf. Zahvaljujem predsjednice. 2001. prije priključenja euro grčki premijer rekao je Sva sreća i hvala Bogu, e, Grčka će, trenutno, e, će napokon biti u središtu Europe, imati veći prosperitet, veću stabilnost i napokon veću mogućnost živjeti e, u prosperitetu naše živote. I pogledajmo sada ono što se dogodilo u Grčkoj danas. Nezaposlenost gotovo 25%, e, nezaposlenost mladih 52%. Broj Grka koji su napustili e, Grčku 200 tisuća, e, samoubojstvo 6 tisuća ljudi, novac potrošen na štednju 40 milijardi eura. I svaki mjesec sljedećih mjeseci Grci će morati pronaći 5 milijardi da plate onim ljudima koje kontroliraju njihovu zemlju, Europskoj središnjoj banci i trojci. Je li to prosperitet i rast i ona velika budućnost za Grčku koja je bila e, predviđena 2001. Ne. Ali ono što se dogodilo tijekom ovog sloma je e, čovjek koji je onda tada grlio premijera e, i kada su Grci govorili nemojte nam dati e, mogućnost e, za to. I sjećam se također, ovo, ovo me podsjeća na ono sa Zariti moj prijatelju iz grčkih doba i nakon referenduma kada su Grci rekli ne, ne želimo ne želimo štednju, a ono što ste vi omogućili je da e, program štednje e, dođe do samog srca kao nož srca grčkog naroda. I eto sada EPP i socijalisti koji govore o solidarnosti i vjeruju da žele najbolje grčkom narodu. Da, lijepo je to vama dok vi živite na šampanjcu, ali e, razmislite o onim obiteljima onih šest tisuća osoba koje su počinile samobojstvo. Grčkoj ne ide bolje i ne oporavlja se jer vidjeli smo nakon pet godina kako se gospodarstvo e, smanjuje za 27%. Ali ima nade za grčki narod. Kao što je rekao gospodin Piteli, da, u Ujedinjenoj kraljevini imamo referendum o izlasku iz Europske unije. E, naš e, rast je bolji, naše zapošljavanje je bolje, ali nama Europska središnja banka ne E, govori što da radimo, ali i za one socijaliste koji žele ostati u Europskoj uniji, to će se i vama dogoditi i e, Grcima koji, kojima kažu banke će otići, poslovni ljudi će otići, svi će otići, a ja vam kažem e, Europljani će doći k vama otvorenih ruku kada napustite Europsku uniju, kada, kao što će to učiniti Velika Britanija 23. lipnja. E, hvala gospodin De Graf, minutu i pola. Predsjednice, e, Grčka je otišla u stečaj. Grčka je pacijent kojemu treba financijska infuzija svakih šest mjeseci. 215 milijardi eura, to je dosadašnji saldo. A što se učinilo s tim novcem? Oko 10 milijardi eura završilo je u grčkom proračunu, otprilike 140 milijarde otplata su zajmova e, e, francuskim i njemačkim bankama da ih se spase. Znači, e, europski građani plaćaju groznu cijenu greške koju je Europa napravila. Znači 25 milijardi eura za nizozemsko novca koje nikad nećemo vidjeti. Novca koji je, e, koji su štedljivi i marljivi nizozemci samo tako protratili. A što smo sve mogli učiniti za zdravstveno, e, mirovine, jačanje naših granica i sigurnosti s tim novcem? E, predsjednik Vijeća ministara obećao nam je da ni peni neće otići dalje e, Grčkoj. A kako je to bila laž? kao i druge europske zemlje, kao i Grčka i sada i nizozemska e, trpin posljedice politike štednje. I sve se to održava umjetno na životu e, jednom e, propalom i umjetnom Europskom unijom. Ne možemo nastaviti tako, ne možemo milijarde eura slati dalje, a na štetu mirovina europskih građana i e, jednostavno tu e, gdje je previše previše Grčka se mora vratiti drahmi. Gospodin Papadakis. Predsjednice. E, imamo novi zakon koji uništava socijalne doprinose za naroda koje je izglasala koalicijska vlada i goleme poreze. Taj zakon možda jest izglasan u parlamentu, ali nema demokratsku legitimnost. I s vašim raspravama svi se slažete o jednoj stvari, a to je da Europska unija, MMF i svi se slažu o tome da što želimo postići je jeftini rad i više privilegija za veliki biznis. Znači samo služite velikom biznisu, a tko plaća taj ceh e, narod. I to će nastaviti također biti slučaj sve dok imamo politike e, štednje, automatske e, e, smanjenje e, potrošnje i to će ići na štetu većine ljudi u Europskoj uniji i Grčke. I samo jedan način da se to promijeni, a to je da se usprotivimo kapitalističkom gospodarstvu i da ljudi u svoje ruke vrate bogatstvo koje proizvode. Gospodin Kefalo Janis. Zahvaljujem. Mislim Churchill bio u pravu kad je rekao da ako ne želite imati problem s ljevicom i populistima, da im morate dati da dođu u vladu na nekoliko mjeseci. Evo to je upravo ono što smo vidjeli u Grčkoj. E, nakon nekoliko mjeseci lijeve koalicijske vlade e, Grčka je, shvatila koliko je to grčki narod kostalo. E, pod e, Samarasovom vladom e, ciljevi koji su utvrđeni za mjere štednje su bili oko milijardu eura, pod ciplosovnom vladom sada čuli smo cilj od 5 milijardi eura najmanje i dalji paket mjera u od 3 milijarde eura jer e, Ciprasova vlada odlučila se za lakši put, povećanje poreza. Međutim, kad neko povećava poreze, e, smanjuje se javni prihod. I znamo da program prilagodbe možda neće funkcionirati, da ćemo se još jednom u prosincu naći na istom mjestu raspravljajući o novim mjerama. Europa je već pokazala svoju solidarnost već e, je preuređivan grčki dug 2012. E, Ograničili smo e, otplatu na 4 od 16 milijardi eura, prečanih 16 milijardi eura, ali to sada ne može iskoristiti Ciprasova vlada da izbjegne odgovornost zbog propalih pregovora. Moramo omogućiti produktivnim snagama u ovom društvu da stvara Eh, da stvaraju rast i dobrobit. Eh, gospodin Galtieri, eh, dvije minute. Zahvaljujem, predsjednice. Mislim da je teško osporiti da grčki memorandum od proteklog ljeta je bio vrlo ambiciozan u pronalaženju balansa između stabilnosti rasta, konkurentnosti i socijalne pravde, ali također je vrlo zahtjevan zato što je E, prebačen naprijed u metodi frontloadiran i vrlo široku području primjene. Ali istovremeno mislimo da je vrlo mislim da je vrlo teško sporiti da ova grčka vlada doista da, e, e, provodi reforme i daje rezultate u skladu s onim što je dogovoreno. Iz tog razloga pozitivno je što je konačno e, postignut sporazum o fiskalnim i strukturnim mjerama, a koje su potrebne za zaključenje prve revizije ovog programa. Također smatram da je dobar rezultat što su mehanizmi za nepredviđene prilike e, neće e, sada nametnuti dodatne mjere štednje koje bi e, ekonomski i politički destabilizirale zemlju. Znam da je institucija koja je zagovarala ovu opciju je proizvela ekonomsko predviđanje temeljem e, rezultata iz 2014. a koji su se pokazali potpuno krivim. E, znači to bi pozivalo na više e, razboritosti koja će se napokon materializirati. na kraju pozdravljam što se raspravlja o dodatnom oslobođenju od duga i što sada imamo smjernice i jasan mandat za utvrđivanje e, specifičnih mjera, mjera odgode i tako dalje e, temeljem e, pristupa u tri koraka. To je dakle još jedan pozitivan element, ali to ne uključuje i dalje mjere dugoročno. Dakle, da, 9.5. bio je dobar dan za Europu i želim zahvaliti komisiji i posebice povjereniku Moskvisiju na ovoj ključnoj ulozi koju je ovdje vodio. Mi e, želimo da se finalizira e, smjernica za Eurogrupu do 24. E, svibnja za stabilnost, rast i radna mjesta kako bi se dao jasan signal da Europa može riješiti teške krize i može učiniti sve što je potrebno kako bi očuvala svoju stabilnost i integritet. Hvala. Gospodin Luke, minutu. Meine Dame i gospodo, doista zapanjuje čuti ove govore koji e, izokreću činjenice i e, farbaju sve u ružičasto. Točno je sada šest godina od dana kada su prekršeni europski ugovori time e, što su se krenulo u spašanje. Prije šest godine e, reklo je posuđivat ćemo tri godine e, Grčkoj 2013. bit će kraja, onda će Grčka stati na vlastite noge. A sada, imam, sad smo šest godina kasnije od toga Grčka i dalje ne stoji na svojim nogama. Govori se o 16. 17. 2018. Povjerenik Moskovici rekao je još desetljeće ćemo e, pomagati Grčkoj u dugovima. Dame i gospodo, ova politika je propala i sada e, stvarira tako da povjerenik govori da će Grčkoj ići bolje, to slušamo već godinama i svaki puta komisija e, govori o prognozama koje se kasnije moraju spustiti. I kada se kaže da je to Međunarodni monetarni fond koji je kriv za krizu. To je izvrtanje činjenica. Grčka mora još uvijek e, štediti ako su proteklo šest godina nakon što je trebala u tri godine to riješiti. Dakle, ova politika je kriva, propala je, Grčka mora izaći iz eura i zajedno e, s izlaskom iz eura dobiti otpust dugova. Gospodine Luke, Plava kartica, gospođe Grapini, prihvaćate li? Zahvaljujem e, što ste mi treći puta dali mogućnost da postavim e, pitanje. E, gospodin Luke. E, čuo sam, e, sam sada vaše mišljenje i to me mišljenje e, podsjeća na neke od prethodnih govornika iz EPP-a. Kako svi shvaćate e, solidarnost? Grčka je punopravna članica Europske unije, a u ugovorima jasno stoji što je solidarnost, ali kako vi razumijete solidarnost kad se radi o tome da se pomogle e, zemlji članici koje je u problemima? Gospođo Grapini, ja sam potpuno vašeg mišljenja da trebamo biti solidarni u Europskoj uniji e, prema onima koji su siromašni, koji nemaju dovoljnu infrastrukturu, kod onih koji e, ne može se osigurati socijalne e, mogućnosti koje su im potrebne, ali ne sa onima koji loše postupaju ekonomski. Ne mislim da trebamo biti solidarni s onima koji se pretjerano zadužuju, niti solidarni s onima koji ne poštuju e, dogovorene mjere iz programa i već godinama ih ne provode. Tu jednostavno trebamo shvatiti ozbiljno princip kondicionalnosti i reći ako se ne ispunjava što je dogovoreno mi nećemo plaćati. Hvala gospodine Tui, minutu. Hvala predsjedateljice. Pregovori između europskih institucija i Grčke sada već šest godina daju nam e, vrlo tužan prizor. To je financijski pohodi, e, tu je nemogućnost e, donošenja odluka. Ako se Grčka našla na rubu stečaja, to je toliko, to, to je njezina odgovornost zbog falsifikacije javnih, javnih računa, ali isto tako i zbog vjerovnika koji su od 2009. godine trebali konstatirati svoj gubitak i trebali su vratiti dug na nekakav održiv održiv razvoj te opustiti nacionalnim nacionalnim vlastima da pronađu demokratske odgovore kako bi ponovno zadobili povjerenje vjerovnika kojim je naravno bilo potrebno. Umjesto svega toga konstruirale su se vrlo neshvatljive sheme i neodržive sheme. Kako možemo neku državu ostaviti sa javnim dugom koji predstavlja dvostruki iznos današnjeg svog BDP-a? E, danas je Euroskupina u opasnosti, gospodine povjereniče, pakt o stabilnosti i rastu se više, dakle, pa, pakt o stabilnosti i rastu se više ne, poštuje. Dakle, sada se eh, daju krediti kojima se eh, zapravo eh, produljuje jedna neodrživa situacija koja može dovesti do drame i jednostavno treba treba prepustiti političkoj arbitraži donošenje odluka i treba jednostavno dati realnosti mjesto da stupi na scenu. Hvala lijepo sada gospodine Kontu iz dvije minute. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Jučerašnja odluka Euroskupine je nametanje pravila e, snažnih e, protiv e, onih koji su manje snažni. Još jednom ste obećali da će olakšanje duga doći negdje u budućnosti ali niste objasnili kada. I još jednom su nam nametnute mjere štednje na temelju tog obećanja. E, li smo e, ključ naše riznice e, vjerovnicima koji će sada biti kreditirani u Grčkoj. Oni će odlučivati o e, višku, o stopama poreza za velike e, tvrtke i za obične građane. Gospodine Moskovisi, mi smo stvorili jednu Europu nezaposlenosti, jednu Europu recesije. Stvorili smo e, jedan parlament koji samo udara žigove i možemo očekivati e, samo reakciju grčkih e, građana e, i francuskih građana koji protestiraju protiv politike svoje vlade. Hvala. Gospodine Huntis, imate plavu karticu gospodina Zanija. Hoćete li ju prihvatiti? Gospodine Zani, 30 sekundi, izvolite. Zahvaljujem. Također, e, hvala vam na što ste prihvatili moje pitanje. Mislim da je doista došao trenutak istine i pitam e, vas kako bi bilo rješenje. Mnogo smo toga čuli o tome kakvo rješenje ne bi trebalo biti, ali što bi po vašem mišljenju onda trebalo biti rješenje? Hvala lijepa kolega na ovom pitanju. Dragi kolega, mi mi smo znali rješenje, komisija zna rješenje i Euroskupina zna rješenje, svi znaju rješenje. Grčki dug se koristi kao poluga za nametanje gospodarske politike. Kada smo shvatili da postoji problem sa grčkim dugom, već onda onda smo mogli odmah e, primijeniti mjere olakšanja duga umjesto da stvorimo nove ugovore, nove mehanizme koji onda ponavljaju tu priču i memorandume o razumijevanju. Međutim, oni su odlučili ne iskoristiti to rješenje i na e, temelju e, podataka koji su došli iz radnih skupina iz Njemačke od gotovo 200 milijardi eura koji su dani e, e, Grčkoj u posljednjih nekoliko godina, većina tog novca završila je u njemačkim bankama. Taj neuspjeh je prihvatila komisija i institucije. Sljedeći govornik je gospodin Uracun, e, minuta. Jedna minuta. Ne mogu da se ne nasmiješim kada čujem da EPP e, daje lekcije e, nakon što je potpuno uništio grčko gospodarstvo. Mislim da ste otišli malo predaleko. Međutim, moram reći e, da je ono što se dogodilo u posljednjih nekoliko dana nas je dovelo u jedan sendvič između racionalnih zahtjeva europskih vjerovnika i samoubilačkih mjera koje traži MMF. Jučer smo napravili jedan mali korak naprijed, ali on nije učinkovit. Trebamo restrukturirati dug na ambiciozniji način. Od 2010. znali smo da situacija nije održiva. Moramo ići prema održivijoj situaciji. A osim toga zemlja se još jednom nalazi sa još jednim e, postotkom viška nego što je to pružio e, program. Mislim Mislim da bi bilo samoubilački da se opet nametnu recesijske mjere, mjere štednje toj zemlji. Dakle, mislim da ono što ovdje činimo, e, mi namećemo jednu preventivnu štednju, a to nije prihvatljivo. Trebamo e, poticati gospodarstvo. Imamo e, plavu karticu od gospodine Franculike. Prihvaćate li? Izvolite gospodine Franculika. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. U stvari naš kolega je spomenuo nešto e, o situaciji između Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. U stvari Grčka je napravila neki napredak e, u fiskalnom smislu i na kraju krajeva, a to je moje pitanje vama, ne mislite li da Europska unija i MMF moraju pronaći zajedničku politiku i neko političko i financijsko rješenje koje je zajedničko? Hvala. Dragi kolega, mislim da bi to bila idealna situacija, međutim to bi zahtijevalo e, racionalne uvjete, to znači da bismo trebali restrukturiranje duga, a Evropljani to ne žele prihvatiti, ali to trebamo i trebamo još mjera, ali trebamo jedno i drugo i ako pronađemo sporazum na tim područjima to bi bilo najbolje rješenje. Onda MMF i neki europski e, vjerovnici to blokiraju. Hvala gospodine Zani, jedna minuta. E, da, e, lijepo smo se veselili e, ovom ovom e, slavlju Europe, ali to je bilo više kao neka vrsta e, pogreba jer svi programi e, spašavanja nisu uspjeli. Samo 9,7 milijardi eura od 216 od prva dva paketa spašavanja su išli građanima Grčke. Drugo je sve išlo financijskim institucijama. Treći program inzistira na istim pogreškama. Dakle, ovih 3,5% je nominalno srezanje duga to je gospodarska glupost ali posebno e, kriminal protiv e, grka e, treba privatizacija koja je potpuno divlja rušenje svih socijalnih e, prava i rušenje mirovinskog sustava. Euroskupina je dobila jedan e, mehanizam za nepredviđene okolnosti e, u slučaju da ne dođe do postizanja ciljeva. Grčka će opet kapitulirati i nema nikakvih perspektiva za tu zemlju dok se ne oslobodi eura. Gospodin Williams, Williamski, minuta i pol. Zahvaljujem Dame i gospodo. Koliko smo često ovdje već e, čuli u ovom domu da upravo e, Upravo ovaj e, paket koji smo upravo sada dogovorili će donijeti Grčkoj promjenu, stabilnost i preokrete. I koliko smo puta čuli u parlamentima da će e, e, sada novac koji je e, odobren donijeti dobre rezultate. A sada zapravo znamo da svaki paket pomoći će još samo pogoršati situaciju jer trenutno imamo 183% veću zaduženost od onoga što Grčka Eh, zarađuje. I kada pogledamo eh, eh, kako izgleda ova politika pomoći, Špigel je u ovog tjedna rekao da je Institut za management i tehnologiju rekao da velika većina pomoći ne ide uopće grčkom narodu niti tvrtkama kako bi se tamo poboljšala gospodarstvo. 95% sve pomoći ide u ruke banaka banaka koje su tako poslovale da su dovele do ove situacije. Kupovali su jetino novac bez eh, kamata od Europske banke i eh, upravo E, i to bez jamstava. I jedini način da izađemo iz ove krize može biti sljedeći, da Grčka izađe iz e, Europ e, područja kako bi mogla postati ponovno konkurentna i kako bi se oba područja mogla riješiti i one koji nisu pod utjecajem mjera pomoći, a i da se Grčkoj omogući da sama sebi pronađe bolju budućnost. Gospodin Fontulis, e, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Mi stalno gledamo isti film. I ja sam e, zaista impresioniran što vidim e, toliko zanemarivanja, toliko patnje ljudi u Europi. Mi slijedimo politiku Njemačke, a oni su opet našli premijera koji će slijediti tu politiku. Oni su izdali svoja vlastita obećanja grčkom narodu i ponudili su zemlji i grčkom narodu, našim vjerovnicima i takozvanim saveznicima i partnerima u Europskoj uniji u tom procesu i e, srušili su sve, sva socijalna davanja, e, mirovine, e, obrazovanje, E, i sve ostalo. Velike banke u Europi su uspjele e, na neki e, način pokriti gubitke koje, su onda koje je onda preuzela javnost. Mi znamo da 95% sredstava za Grčku su, završile, su završili u njemačkim bankama prema studiji koje je Handerblatt objavio. Mi znamo da e, je dug prema BDP-u e, se podvostručio i e, ipak slušamo Europsku komisiju bez obzira na to što znamo kako će to sve završiti. Zustet. Trebalo je jako dugo čekati da se reforme počinju donositi u Grčkoj jako dugo smo čekali da se reforme počinju provoditi u grčkoj e, sjećajmo se što se događalo u, nedavno danas ipak bismo se trebali radovati nekakvim konkretnim napredcima i ali e, onaj koji je zaslužen za taj napredak je grčki narod. Treba reći da je on bio hrabar. Grčki narod je morao podnijeti mnogo napora, a da istovremeno nije imao izravne e, dobrobiti. Danas prolaze kroz jedno vrlo teško razdoblje. Upravo su to oni koji su na prvoj liniji, koji su morali podnijeti e, posljedice politika takve kakve jesu bile Dakle, postoji još jako puno jaza e, u, grčkom društvu. Još uvijek ima previše privilegija za jedne, a previše siromaštva za druge. Treba biti jasan. Euroskupina nije u potpunosti prihvatila ono što čini Grčka. Dakle, Grčka treba biti svjesna da je europska fleksibilnost uvjetovana napredovanjem reformi. Dakle, drago mi je da je Euroskupina počela razgovarati o otpuštanju duga Naime, 140% duga, 140% BDP-a predstavlja grčki dug. Dakle, jasno je da će Grčka nešto učiniti ako postoji napor s druge strane. Grčka će učiniti sve što može da, učini svoju e, ekonomiju e, solidnom. Ali bez e, solidarnosti, bez, bez europske solidarnosti Grčka bi upala i potonula u još težu krizu. Eh, Hvala gospođo, Grostat. Imamo plavu karticu za vas, gospodin Deus. Želite li prihvatiti? Ok, Mr. Epidideus. Zastupnik Epidideus. Hvala. Hvala što ste prihvatili moju intervenciju. Spomenuli ste napredak koji je u Grčkoj ostvarila trenutna vlada. Jeste li svjesni da su upravo oni odgovorni za tužnu gospodarsku situaciju u kojoj se ova e, zemlja zatekla. On je upravo bio taj koji je potpisao memorandum razmijevanja koji je bio prethodnik trenutno važećeg memoranduma i on je bio jedan od tih koji je prekršio demokratsku tradiciju poslušio zatvor šefa naše stranke i druge članove stranke. Dakle, zanimalo me samo da li je to taj isti gospodin Samaras o kojem vi govorite. Jedino što mogu reći je da u vrijeme Samarasa već smo vidjeli rast eh, koji se vraćao u Grčku E, ja sam sama o tome govorila jer sam nažalost nalazila da u Francuskoj tog rasta nema. E, e, da, reforme su poduzete, odgovornost je podijeljena i to je nešto pozitivno. Šteta je što smo od tada izgubili vrijeme. Hvala vam, zastupnik Bulman, na minutu i pol. Dragi kolege i kolegice, što se tiče euro skupine e, da se tu postepeno vraća razum u savjetovanja financijskih ministara financija. Gospodine Moskovici, e, e, zahvaljujem vama i vašim suradnicima na vašem doprinosu. Taj rad treba nastaviti, 25. svibnja trebamo rezultate. Nezaposlenost ogromna E, imamo ogroman pad od e, financijske krize. Trebamo rast, zapošljavanje za ljude u Grčkoj. E, dragi kolege i kolegice Njemačke stranke, ja sam govorio s nekolicinom govornika o tome da vaše vlade uvijek čine sve što što je dobro, a drugi loše. Mislim da to nije točno. Pogledajte popis reformi koje je izvršio gospodin Samaras. E, e, informirajte nas o tome i e, inače se sam argument pobija. Ekonomska perspektiva nije potrebna samo za Grčku, već za cijelu južnu Europu. Kako možemo ponovno učiniti da mladi ljudi e, daju svoj doprinos da e, e, tako možemo nadići krizu. Ne smijemo govoriti samo o dugovima. Zahvaljujem zastupnik Starbati na jednu minutu. Gospođo predsjednice, gospodin Pitela je govorio o tome da mu izgleda kao da je u nekom filmu. I ja imam taj osjećaj E, imam osjećaj da se stalno ponavljaju iste scene taj dojam imam mm, toliko često u ovom parlamentu uvijek se govori što treba učiniti kad gospodin Moskovici e, kaže što treba e, učiniti u Grčkoj pa to je program tutorstva, on kaže sad će doći konkurentnost, rast, ništa od toga neće doći. E, Grčka nije konkurentna. Pogledajte statistiku e, zašto e, je u Njemačkoj nezaposlenost pala od 10% na 5%, dok je u Grčkoj, e, to, u Južnoj Europi to poraslo od 5 na 15%. Ovaj parlament e, se ne bavi problemima, već pleše oko problema, zaobilazi ih, kao da se ne želi e, time baviti. Zahvaljujem gospodin Torvalds, jedna minuta. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Mislim da bismo trebali malo širu perspektivu sagledati. Ako pogledamo povijest u 50. i 60. prošlog stoljeća, načelni trend u Europi bio je takav da svi gledaju prema budućnosti, no to se promijenilo u 70. Ono što nam je sada je još veća promjena i nova kohezijska politika. No kako bismo to imali, potreban nam je proračun koji će odgovarati tim izazovima. Nema koristi u ovoj vječnici govoriti o tome tko je što učinio loše. Ne postoji niti jedan jedini političar u ovom ili nekom drugom domu koji može reći da je sve učinio dobro. Gotovo svaki političar ima nešto iza sebe. Dakle, trebali bismo prestati optuživati se međusobno i raditi na novom proračunu kojem ćemo pokušati popraviti probleme onih zemalja u Europi koji se doista nalaze u opasnosti. Hvala. Zahvaljujem zastupnica Sakorafa. Većina vas danas prepoznala je da je počinjen zločin naspram grčkog naroda. No, dragi kolege, jučerašnji eh, razvoj događaja ponovno je pokazao da postoje dominantna sila u Europi koja ponovno ne brine o demokraciji, ljudskim pravima, ljudskim životima. Oni nameću štednju, bol, u Grčkoj također imamo premijera koji provodi takvu politiku i tvrdi da je radikalan ili alternativan način iluzija. U Europi postoji jedna e, sila koja nema nikakve iluzije što se tiče memoranduma o sporazumijevanju, već je za socijalnu pravdu. Dakle, postoje ljudi koji nisu posustali niti pristali na ucjene i koji su rekli ne ovakvom načinu rada. Dakle, grčko društvo i otpor grčkog naroda je nešto što može samo e, donijeti dobrobit grčkom društvu. Govornik je prekinut kaže da 95% novca za Grčku je išla vjerovnicima, bankarima. Mjere štednje koje je izglasala Ciprasova vlada e, dovodi do preispitivanja grčkog duga. E, jučer je skupina otvorila e, i to plašljivo diskusiju E, e, preispitivanje duga a bez e, novog programa nije dobro kako možemo ulagati u budućnost u ovim uvjetima odsutnost odluka dovodi do ekonomske i socijalne agonije dok grčka ekonomija trpi ove mjere štenje Reproviziranje će biti samo sjećanje e, jer mi stalno nastojimo perpetuirati greške koje smo počinjali u prošlosti. Vjerovnici neće dobiti svoj novac. E, gospodine povjereniče, zašto e, ustrajete na tome putu? Uh, Madam von Zastupnica von Storch nije prisutna. Zastupnik Filipo, minuta i pol. Prošle srijete Handelsblatt, njemački list, je e, rekao ono što stručnjaci kažu već dugo. E, pomoć Grčkoj nije otišla narodu već bankama e, veći dio svota e, e, je otišao bankarima, a vrlo malo u gospodarstvo. E, to je poricanje demokracije za grčki narod. Od 2010. E, dok e, je MMF e, tvrdio i govorio o grčkom dugu, imali smo sustav Ponzi. Spasili ste banke, a ne narod, kako bi se vratio dug grčki narod mora stalno još posuđivati. To je nasilje nad grčkim e, narodom. Oni su izabrali Ciprasa za, e, e, da bi išli novim putem. Gospodin Cipras nije imao međutim hrabrost da vam se odupre. On nije imao hrabrost da izađe iz eura. Grci su stalno taoci likvidnosti. Ovo nasilje nad grčkim narodom, to je naš izbor E, vi e, slavite e, rezultate europskih fondova ovo je maškarada nadam se da će ona prestati da ćemo početi slušati suvereni grčki narod hvala Hvala vam zastupnik Murešan, minuta i pol. Zahvaljujem predsjedateljice, poštovani kolege povjereniče. Situacija koja se Grčka zategla posljedica je političkih aktivnosti koje je poduzela ova vlada od kako je preuzela vlast. Grčka je bila na putu van krize u drugoj polovini 2014. Projecirani ekonomski rast bio više od 2% za 2015. a primarni e, proračunski e, suficit se predviđa. No, ovakvi potezi vlade naštetili su gospodarstvu i što dalje? Po meni, reforme ono što je Grčki sada potrebno, Grčkoj su reforme. Potrebna nam je funkcionalna i učinkovita javna uprava, to bi išlo na korist narodu. Grčkoj treba kompetitivnije i fleksibilnije tržište rada, što će pomoći ljudima, osobito mladima, da nađu posla. Vlada bi mladima trebala olakšati da započnu svoje vlastite poslove, a obrazovni sustav treba reagirati na potrebe tržišta rada. Poslu, poduzeća također treba trebaju učinkovito raditi, njima se učinkovito upravljati i to su mjere koje funkcioniraju. To smo vidjeli u Portugalskoj, Irskoj, Cipru, Španjolskoj. Samo ukoliko se u potpunosti provedu, mogu pomoći Grčkoj. Dakle, snažno reformirano gospodarstvo je ono što je ključno. Nakon toga sve se lakše riješi. Daljnji zajmovi ili refinanciranje, reprofiliranje trenutnog duga neće pomoći ukoliko se ne provede reforma ovih politika. Zastupnica Berez. Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, u ovim varijacijama o grčkoj situaciji čini mi se da možemo izvući tri pouke. Prvo je da veliki napori grčke vlade za reforme proračuna e, treba pozdraviti Mm, Atena je, je e, usvojila novi režim mirovina e, e, što će uštediti 3 milijarde eura godišnje. U okviru sporazuma skopljen prošlog ljeta učinjene su reforme koje vraćaju kredibilnost grčke vladi. Njihove mjere treba pozdraviti. Druga lekcija, grčki dug E, tu trebamo ići naprijed moramo održati obećanje grčkom narodu u 2012. koje smo obnovili prošlog ljeta moramo im dati novi optimizam e, to moramo opravdati e, dobrim akcijama kako bi mjere upravljanja dugom bile plodne i kako bi ulagatelji i osiguratelji išli putem e, dugoročnog razvoja, e, razvoja koji je potreban Grčkoj, e, a i cijeloj eurozoni. Hvala lijepa. Hvala vam zastupnik jedna minuta od e, vašeg slavnog europskog e, sporazuma e, ništa nije riješeno u Grčkoj. Štednja koju je nametnula trojka Grčkoj ne može izvući Grčku iz nemogućeg duga. Cijela je nacija u agoniji. Dug je dug, bio vi patriot ili ne ovo je neodgovorno ponašanje e, jer su odgovori parcijalni, oni samo doljevaju ulje na vatru e, trebali smo staviti moratorij na grčki dug e, koji bi Grčkoj omogućio novi start. Grčka mora koristiti tri stvari Eh, ona mora monetizirati svoju, svoj dug eh, svojom bankom eh, trebamo joj oprostiti dugove dvije milijarde duga kao kompenzaciju za ono što je Njemačka učinila u drugom svjetskom ratu tamo. Hvala lijepa. Zastupnik Kircas, minuta i pol. Gospođo predsjedateljice, u Grčkoj imamo loših vijesti, ali i dobrih gospodarskih vijesti. Dobre vijesti su da je Ciprasova vlada odustala od strategije borbe protiv eurozone i provodi potrebne prilagodbe. Zbog toga nećemo ponovno vidjeti ponovljenu krizu iz 2015. No postoje i loše vijesti, prije svega vrlo visoka cijena koju moramo platiti za neuspjeli eksperiment Cipras Varoufakis. Nadalje, mješavina gospodarskih politika Sirize i vlade usredotočuje se na visoko oporezivanje poduzeća zbog čega dolazi do problema u funkcioniranju gospodarstva. Treća stvar, što se zahtjeva MMF-a tiše, Ciprasova vlada prihvatila je stvaranje pričuvnih mjera do 2018. te se šalje poruka da grčki problem e, i situacija baš nije vjerodostojna i frontloading stavljanje sredstava na početak programa te treći memorandum o sporazumijevanju će biti ideje koje su napuštene. Zbog toga se i ograničava potencijal rasta, a to je sve e, rezultat ljevičarskog populizma. Sirđiza je 2014. provela izbore i Grčka zbog toga nije mogla napustiti memorandum sporazumijevanja s mjerama od 1,8 milijardi eura. Na Ciprasova vlada i dalje ili je najavila ili isplanirala mjere koje vrijede 10 puta više. To mnogo govori o populizmu i nadam se da je ono što su naučili Grci, da će to naučiti i Europljani. Zahvaljujem. Zastupnica Kajli. Dragi kolege, dok grčki narod sve više i više pati, dolazi daljnjih rezova, mirovina i sve viših poreza usmjerenih na najsiromašnije, neki su vrlo sretni s razvojem događaja. Naime, to je po njima bianco Ček koji su dobili od trojke. Kad kada smo vrlo licemjerni, danas alibi MMF-a je nešto što napuštamo jer je prihvaćen sporazum koji ide protiv, koji je smjeren protiv najslabijih građana. Samo je Šoblerova politika ona koja se koristi i zbog toga bilo kakvo smanjenje i puštanje duga odgođeno za 2018. dok se imovina Grka rasprodaje stranim fondovima. Istodobno vlada slavi i u takvim trenucima ne možemo raspravljati solidarnost kada nas uopće ne zanimaju građani. Zastupnik Tanga. Mikrofon. Zahvaljujem predsjedateljice. Gospodin Šober je jučer rekao da su Grci donijeli pogrešnu odluku i da će za to morati platiti. E, sjećamo se tu priču o Tantalu gdje što se više približavate svom cilju, to vam lakše on izmiče. Grčka je provela znatnu prilagodbu afgesproken. Dus I prošle godine govorilo se čak o 3,5% suficita, no naravno tu je ljestvica ponovno podignuta, cilj je udaljen. Članice eurozona i dalje postavljaju nerealistične zahtjeve. Ragaldi je rekla da je 3,5% nerealno i MMF je rekao da je pitanje zadužnosti i dalje prioritet. Europske zemlje moraju kritički sagledati način na koji su ovo rješila i moramo učiti na našim pogreškama. Dakle. Zahvaljujem. Zastupnik Kirkos. Το Eurogroup Sastanak Euro skupine Sastanak Euroskupine jučer je pokazao da europske institucije i grčka vlada surađuju vrlo lijepo. Šest godina krize, tri memoranduma s porazumijevanju, 12 pozitivnih revizija. Uvijek imamo vladu koja nam vrlo zadovoljno govori da ćemo sutra dobiti dobre rezultate, ali dalje dolazi do rezova novih poreza. Zbog čega? Zbog toga što europske institucije eh, zaboravljaju na rast i samo planiraju, imajući u vidu fiskalne ciljeve, koji propadaju zbog nedostatka rasta. Međutim, 12 pozitivnih revizija pokazalo nam je da nema izlaska iz ovoga ukoliko se ne provedu važne reforme bez fiskalnih troškova. Primjerice, pitanje poticaja ili bolja zakonodavna provedba koja će riješiti pitanje krijumčarenja i nezakonite trgovine naftom, dvije stvari koje se dvije vlade nisu do sada pozbavile. Hvala. Zastupnik Fernandez. Now it's working. Perfect. Muchas gracias, presidenta. Zahvaljujem predsjednice. Prije svega zahvaljujem povjereniku Moskoviciju na svemu što je učinio u protekloj godini. Prošlo proljeće držan referendum u zadnji čas netom prije sporazuma i tu smo vjerojatno izgubili otprilike godinu dana. A sada imamo sporazum koji je razuman i zastupnici ovog parlamenta to ponovo dovode u pitanje. Povjerenje koje možemo imati u uh, sirizinu vladu je drugo pitanje, no reforme bi trebala biti usredotočene, ne trebaju biti brojne, ali moraju iskoristiti potencijal koji postoji za rast, osobito u izvoznom sektoru. Takve reforme su nam potrebne jer će one dovesti do rasta. Kao što je gospodin Tang rekao, moramo se i pozabaviti pitanjem duga. Grčki građani ne mogu dalje patiti bez nade budućnosti. budućnosti. Hvala. Zastupnik Mabrides. Hvala što, Eh, Gospodine moscovici mnogo se danas raspravljalo o prošlosti, jako malo njih je spomenulo stvari važne za sadašnjost i budućnost. Dogovoren je program koji se bavi poticanjem rasta, bez obzira bez obzira na počinjene greške, napreduje se sa programom reformi i zato moje pitanje je jako jednostavno hoćemo li pomoći grčkom narodu koji pati, koji je podnio žrtve kao član ove obitelji, hoćemo li pomoći Grcima koji pomažu ljudima u nevolji dok neki drugi grade ograde bez e, opraštanja duga, dijela duga koji bi učinio dug e, održivim, rast putem ulaganja se nikada neće u potpunosti ostvariti. Ne može biti, ne može doći do ulaganja u gospodarstvo koje ima nekontrolirani dug. Hvala. Hvala, ovime zaključujemo e, raspravu. Dolazimo do slobodnog javljanja za riječ. i zastupnica Spiraki. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε Μοσκοβισή, χθε το Eurogroup επανέλαβε... Hvala vam. Povjereniče Moskovisi, jučer je Euroskupina ponovila e, odluku o dugu iz studenog 2012. uz neke korektivne mehanizme. Ta odluka, na tu odluku smo čekali četiri godine Istovremeno bili smo kreditori, djelomično smo odgovorni za politički miks kojim se i pomagalo izbjegavanju plaćanja poreza, tu su izgubljena značajna sredstva. Vlada je trebala provesti strukturalne reforme. Grčka bi trebala biti u centru Europe i vi biste trebali ispuniti svoja obećanja. Sljedeća govornica. Što je apsolutno hitno jeste e, samo misliti e, na fiskalitet, moramo misliti na Grčku i grčki narod. Moramo raditi u dva smjera trebamo izvršiti reformu fondova mm, e, e, kao i temeljne reforme, reforma e, pravozorđa i tako dalje. Da su te reforme učinjene ranije, onda sada to ne bi morao raditi gospodin Cipar. Moramo revidirati i reorientirati dug trebamo dati financijsku pomoć za konstruktivne programe. Grčka mora ponovno izgraditi svoju industriju, poljoprivredu, e, mora e, se e, okrenuti obnovivoj energiji. Sada ne smijemo više upirati prstom u Grčkom E, e, ne smijemo više govoriti da tamo ne ide dobro, budimo na njihovoj strani, pomognimo im da izgrade budućnost. Hvala, zastupnik Andrulakis. Mr. Andrulakis. Καλό σημάδι ο λευκός καπνός από το Eurogroup, αλλά βαρύ το τίμα για την Bili dim iz Euroskupine je dobar znak. Međutim, cijena za grčku ekonomiju je jako visoka. Više poreza, više davanja. To jednostavno nisu dobri signali za grčku ekonomiju. Tu postoji velika nepravda. Ljudi koji trenutno rade u Grčkoj uplaćivat će više, a dobivati manje mirovine. I to je stvar vjerovnika i vlade. Vidimo da nedostaje vizije u toj strategiji. Evropa tu ne prepoznaje važnost jučerašnjeg slavlja. Ko vi mislite da je Međunarodni monetarni fond rješenje za ovu situaciju? Želite da izađemo, onda glasujmo protiv MMF-a jer oni djeluju protiv. Zastupnik Kelly. Ja dolazim iz Irske i imam veliku empatiju prema grčkom narodu i vladi. Oni pate, prolaze kroz iste patnje kroz koje smo mi prošli. Imali smo prevelik dug, riskirali izlazak iz eurozone, novac je usmjeren u banke, a ne u rasti gospodarstvo. evo, nakon nekoliko godina, zahvaljujući vladi i žrtvama irskog naroda. Sada smo najbrže rastuće gospodarstvo u Europi i nadam se da ćemo za nekoliko godina isto to moći reći i za Grčku. Imam e, i poruku za premijera, jako sam ga kritizirao, rekao sam da, da treba pokazati leadership i on se jest promijenio i morate biti velik čovjek da biste se promijenili. To se odnosi i na njegov odnos prema bivšem ministru financija Varoufakisu. Moramo učiniti zato sve što je moguće da budemo što je moguće fleksibilniji kada je riječ o grčkoj vladi kako bi oni uspjeli postići potreban oporavak i uživali u rastu koji mi danas uživamo u Irskoj. Thank you. Mr. Caputo. Hvala, zastupnik Caputo. Grazie, Presidente. Forse il caso di ammettere che l'Unione Hvala. Možda moramo priznati da je Evropska unija pretjerala sa mjerama štednje. Možda ono što se tražilo od grčkog naroda bilo pretjerano i po usvojene mjere nisu bile dovoljne za pokretanje gospodarstva. Pa čini se da unatoč tome skupina ne želi promijeniti eh, strategiju. Predlažu se daljne mjere štednje, kontingent, eh, plan za kontingenciju koji aktivira nove rezove u slučaju da Atena ne uspije ispuniti proračunske ciljeve koji se nalaze u programu. Tu je i više od 3,5% koji se planira u proračunu za 2018. Međutim, ignorira se zahtjev Grčke da se olakša njihov javni dug uz pomoć produžavanja rokova. Antena je poduzela važne reforme kao što su koje se tiče porezivanja i Euroskupina mora prepoznati te napore i učiniti njihov dug održivim. Mora uzeti u obzir vremenske rokove više nego sam iznos. Dakle, produžiti vrijeme u kojem Atena neće trebati plaćati kamate. The, the Izgubili su vas prevoditelji, zato sam vam rekla da usporite, kaže predsjedavajuća. Zastupnica Luhonen. Kiitos arvoisa puhemies. Kreikka on Kreikka, ei se siitä miksikään. Grčka je Grčka, to se nikad neće promijeniti. Moja stranka, pravi Finci, protivila se paketu za Grčku još 2000 desete godine, iako to prije bio paket za njemačke i francuske banke, većina donosi odluke u demokratskim sustavima, a 2010. evo mi pravi Finci bili smo manjina u finskom parlamentu Sad su se među vremenu reforme provele u Grčkoj, međutim e, ne sve. I moramo se sami uvjeriti u to što je poduzeto. Mislim da Grčka mora ispuniti preuzete obaveze prije nego što se poduzmu novi koraci da bi im se pomoglo. Ukoliko bi Grčka napustila euro, možda bi u tom slučaju uspjela riješiti svoje probleme i poboljšati situaciju svojih najsiromašnijih građana. Hvala. I posljednji govornik eh, za u ovom dijelu rasprave, gospodin Kriso Gonos. Hvala. Na jučerašnjem eh, sastanku Euroskupine Dogovoreno je da održivost e, grčkog duga zahtjeva kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere. Sve to pozdravljamo. Dok god se programi provode na učinkovit način. Svi moramo razumjeti da ni Grčka, ni niti jedna druga zemlja članica ili ne, ne može postići porezni višak u odnosu 3,5% godišnje tijekom jednog desetljeća. Grčka se mora osigurati da se neće vratiti primarnom deficitu, a druge zemlje eurozone bi trebale naći način da ograniče teret grčkog duga i da omoguće njegovo refinanciranje na tržištu. Restrukturiranje bi trebalo ići na korist Grčka i vjerovnika. Hvala, došli smo do kraja ovdje rasprave i sada dajem eh, riječ povjereniku eh, Siju da zaključi ovu raspravu. Hvala predsjednice, poštovni zastupnici i zastupnice, zahvaljujem na primjedba koju smo čuli u raspravi. One su vrlo korisne. Eh, vrlo je teško odgovoriti na sve komentare koji su vrlo različiti E, moram konstatirati da e, svakako greške su počinjene. E, ne možemo šest godina krize prebroditi, a da ne konstituiramo, da ne ustanovimo razne greške. Dakle, time se ne bavi samo komisija i povjerenici, E, već i prije toga e, ja sam bio prije ministar financija u mojoj zemlji e, Francuskoj dakle mi smo se time bavili ja već četiri godine sudjelujem u ovim raspravama mogu vam reći da su odgovornosti podijeljene greške su počinjene u mnogim trenucima od strane svih grčkih vlada Mislim da e, trenutak u kojem se nalazimo je odlučan. Moramo sada e, doći do konsenzusa o moramo pokazati solidarnost s Grčkom. E, svi u tome moraju sudjelovati i činiti napore. Nitko od nas ne može reći namjesto Grčkoj da li oni žele ostati u Europskoj uniji ili ne. E, izbori koje činimo danas mm, e, pokazuju e, ambiciju koja je trajna. Moje uvjerenje da svi klubovi koji su ovdje prisutni E, da e, su svi osjetljivi na grčke probleme. E, jučer nakon dugog rada smo ušli u novu fazu. Imamo sada solidne reforme, one su u tijeku i to svi prihvaćaju. To treba biti osnovom za vraćanje povjerenja i rasta u Grčkoj s ulaganjima koje će slijediti E, grčki je narod mnogo propatio u ovoj krizi. On treba boljitak. E, ne govorim o raznim političkim grupacijama. E, ja samo želim reći da smo vrlo dobro surađivali sa grčkim vlastima u ovim reformama koje su teške. Vaša rasprava nam daje zanimljive ideje Um, mi smo uh, zabilježili primjedbe zastupnika i zastupnica. Um, um, moramo se staviti u poziciju raznih vlada, uh, raznih uh, struja. I na kraju bih želio reći, ovo je prvi puta da se sva pitanja rješava u jednom sklopu i to na strukturni način E, to su ambiciozni programi, e, imamo e, jedan mehanizam za nepredvidive slučajeve i to je prvi puta sada od listopada 2012. da postupamo na ovaj način. Mi sada rješavamo pitanje grčkog duga i mi to želimo napraviti u jednoj važoj, važnoj fazi. E, trebamo e, se složiti ukoliko je to e, moguće u, najmanju ruku za prva dva bloka rješavanja problema. Ja sam slušao govornike iz raznih zemalja koje su prošli kroz razne programe štednje i reformi i oni žele da to napravi i Grčka Sjetimo se 70-ih, 80-ih godina. E, želja mi je da e, jednog dana u Euroskupini možemo reći evo e, dobro smo riješili probleme Grčke, Grčka je izašla iz krize. To je želja koju mi svi imamo, koju svi dijelimo. Mislim da nas to sve potiče i osjećam e, tu vašu želju, zahvaljujem vam na raspravi. Hvala e, gospodine povjereniče Moškovisi.